do głosowania zgodnie z sugestią państwa odczekaliśmy chwilę e, Dragi kolege, molim vas e, zauzmite mjesta kako bismo sada mogli prijeći na obrazloženje glasanja. E, čekamo dakle da kolege izađu. Molim da oni koji još uvijek nisu izašli i koji ovdje govore da ipak međusobno ne razgovaraju unutar vijećnice već da izađu. Prelazimo sada na obrazloženje glasanja. Najprije e, izvješće Fernandeš Bulman o provedbi Europskog fonda za strateška ulaganja. Pet se zastupnika javlja za riječ jer žele obrazložiti kako su glasali. Za početak gospodin Momčil Nekob, e, socijalista, na jednu minutu. Hvala. Europski fond za strateška ulaganja postoji dvije godine. Međutim, još uvijek postoji i osjeća se razlika između istoka i zapada. U srpnju 2016. godine 95% je mm, fonda išlo u 15 e, država članica, dok su ostale dobile preostala sredstva. Prema tome, sumnjamo da se e, mnogi, da su mnogi udovoljili kriterijima potrebnim zato da njihov projekt bude izabran. Bugarska stranka GELP E, je smatrala da će nam to omogućiti da izgradimo jedan projekt za međusobno povezivanje. Nadam se da će taj projekt zaživjeti, a ne ostati mrtvo slovo na papiru, jer će to poboljšati e, poboljšati zaista međusobnu povezanost. Gospođo, sasvim e, sigurno e, razgovarate o nečem zanimljivom, ali volim ne ovdje u vječnici. Gospođa Damato na jednu minutu. Mislim e, da ćemo imati puno problema ako se budemo poigravali s brojkama kojima se ovdje govori. Otkako EFSU postoji nije došlo do neovisne promjene. Stalno nam se govori o tome da se time podupiru mala i srednja poduzeća i da se stvara održivi razvoj i dodana vrijednost. Međutim, nismo ništa vidjeli od toga. Procjene su napravljene krivo i brojke često nisu ispravne. Europski revizorski sud jasno je rekao da EFSU ima ograničen utjecaj. A osim toga, gledajmo na što se taj novaj troši. Jako puno primjerice na fosilna goriva, a malo za obnovljivu energiju. Osim toga, mnogi projekti imaju visoki rizik. Jer EFSU ovdje podilazi bankama i iz tog razloga mi smo glasali protiv. E, zanimljiv e, komentar, gospođo. Sada Daniel Hanan ima e, riječ. Daniel Hanan, hvala vam lijepa. Pa uvijek govorimo o novcu. Mi stalno ovdje govorimo o transferu novca, a nikada ne govorimo o tome kako loš utjecaj to može imati na mnoge e, tvrtke, na ljude koji su se naučili da iz nekih drugih izvora sami zarađuju za život, čak i na čitave nacije. E, imamo čitav niz e, specifičnog vokabulara koji se koristi. E, recimo često se govori o riječima kao što je solidarnost kada mi europski političari e, organiziramo takav transfer novca. Međutim, pazite, glasate li za političare koji su vam obećali da vam daju tuđi novac, nemojte prigovarati kada nekome drugome daju vaš novac, nekome drugome e, ko će to trošiti za sebe ili pak oni to budu trošili za sebe same. Hvala gospodine Hanan, a sada Andrejs Mamikins. Hvala, dragi kolege. Želim privući vašu pozornost na činjenicu da je Europski fond za strateška ulaganja uglavnom bio na dobrobit onih zemalja koji eh, nemaju puno problema sa investicijama. A eh, Sada e, moramo nešto reći i o situaciji u Latviji. Mnogi ljudi su otišli iz Latvije jer im je dosta čekati da latvijska ekonomija dođe na razinu zapadnih ili nordijskih ekonomija. Naše stanovništvo je sve manje i sve starije i rezultat toga bit će vrlo lijepa, međutim prazna zemlja sa nešto starijih i e, osiromašenih stanovnika. Raspodjela projekata u EFSU mora se činiti bez diskriminacije i treba dakle dati više onim zemljama koje su manju korist imali za sada od Evropskog fonda za strateška ulaganja. Hvala lijepa. Gospođa Ana Zaborska ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. odluka vezana za Europski fond za strateška ulaganja je ona gdje sam se ja odlučila da glasam pozitivno. Zato što taj fond postoji da bi se otvarala radna mjesta i pospješio ekonomski rast i razvoj. E, mnogo e, dobroga je iz toga izašlo, ali moramo paziti kako komuniciramo s, e, građanima. Jer <clears throat> ne smijemo se ograničiti samo na javna ulaganja, već i na ulaganja koja bi privukla privatne izvore. E sada gospod, prelazimo na izvješće Danti o Europskoj agendi za e, ekonomiju suradnje. E, riječ ima Tibor Zanji iz kluba SID-a. Hvala. Glasao sam za ovo izvješće o Europskoj agendi za ekonomiju suradnje. Pozdravljam to jer se na taj način e, povećava tržišno natjecanje, a također ima utjecaja i na uvjete rada. Drago mi je da se u tom izvješću bavi ruralnim područjima i njihovim specifičnim potrebama. Drago mi je što se ovdje bavi više ruralnim područjem i manje povlaštenim krajevima. Hvala. A sada Andrej Mamikenzi ima riječ. Hvala. Ekonomije suradnje stvaraju nove mogućnosti u našim društvima te omogućuju veći rast i razvoj u Europskoj Glavni izazov, međutim, da se dobro definira što takva ekonomija suradnje u stvari znači Moramo to vezati za zaštitu potrošača, pitanja poreza i tako dalje. Ekonomija suradnja omogućuje ljudima da rade na fleksibilniji način, da ekonomski budu aktivni tamo gdje više nisu prikladni tradicionalni načini e, zapošljavanja. Međutim, moramo paziti kako se to ne bi pretvorilo u izbjegavanje poreznih zakona i zakona u radu. Jer rezultat toga bi mogle biti vrlo loše političke i socijalni razvoj situacije. Ovo izvješće inače ide u pravom smjeru. Hvala lijepa. Ana Zaborska ima riječ. Oprostite, E, pogriješio sam jer eto nitko nije savršen. Riječ ima zastupnica Lucy Anderson. Hvala potpredsjedniče. Ekonomija suradnje kada se radi o putovanjima i razonoti zaista ima mogućnost da poboljša živote građana i da otvori nova gradna mjesta. Međutim, moramo paziti, zaštitimo od eksploatacije kako potrošače, tako i radnike koji pribjegavaju ovim novim poslovnim modelima. Moramo dati prioritete reguliranju javnih politika i to na ispravan način kada se radi o ekonomiji dijeljenja. U ovom izvješću govori se upravo o tome, pa sam zato sa zadovoljstvom glasala za to izvješće. Hvala vam, gospođo Anderson. Oprostite što sam se, eto, e, što sam <laughs> pogriješio. Gospođa Zaborska ima riječ. Hvala lijepa. Glasala sam za ovo izvješće o ekonomiji suradnje. Međutim, ipak imam neke rezerve. Čitajući ovo izvješće, uočila sam da se ne luči ekonomija suradnje od tržišne ekonomije. Međutim, ipak mnogo sam toga saznala i na sada zapravo imam nove poglede o ovim pitanjima. I međutim, ipak mislim da će europskom zakonodavstvu trebati puno vremena da zapravo nadoknadi ono kašnjenje koje ima u odnosu za ekonomiju mm, suradnje. Hvala gospođo Zaborska. Sprazimo sada na izvješće Virkunen Žuven o e, platformama na internetu. Gospodin Momčil neko ima riječ. Hvala lijepa. Digitalno tržište Europskoj uniji je jako fragmentirano. Nije stoga konkurentno u globalnim razmjerima. Osim toga postoji i pravna neizvjesnost. Sve to stvara poteškoće za mala i srednja poduzeća koje predstavljaju okosnicu europskog gospodarstva. Moramo im pomoći. Pozivam stoga Europsku komisiju da e, postakne e, razvoj platforma na internetu. Treba pomoći malim i srednjim poduzećima da dođu na svjetska tržišta. Za nove male tvrtke pristup internetskim platformama omogućit će uštedu. Spominjemo također i e, mreže G5, u većini ruralnih područja e, ne postoji niti 3 niti 4G. Zato sam glasala za ovo izvješće. Hvala lijepa, a sada Tibor Sanji na e, jednu minutu. Hvala. U ovom se izvješću govori o e, platformama i unutarnjem digitalnom tržištu spominju se mreže brzog interneta tipa 5G i zalaganje za tu vrstu ulaganja. Drago mi je da se ovdje govori o ruralnim područjima i pristup brzom internetu, internetu 5G u ruralnim područjima. Važno je da se uklone velike razlike u ruralnim i između ruralnih i urbanih područja jer u protivnom će to izazvati e, probleme. Države članice e, bi morale podupriti male nove tvrtke i moramo se boriti protiv lažnih vijesti i štititi podatke. Sljedeći govornik, zastupnik Kelly, izvolite. Ja sam glasao za ovo izvješće. Dakle, ovo su pitanja koja su važna za konsolidaciju online platforme i jedinstvenog digitalnog tržišta. Pozdravam pohvale koje se nalaze u tom izvješću vezane uz razvoj ovih mreža. Osim toga, tu je navedeno, navedena je digitalna transformacija Europe, dakle politika dijeljenja, te obrada podataka diljem internetskih platformi. Se pokušavaju naći načini na koji odgovoriti na ove zahtjeve, na e, konkurentnost ovih tržišta u budućnosti. Dali smo e, značajan doprinos u odboru ITRE u izradi ovog e, izvješća i Drago mi što će od ovog imati koristi male i srednje tvrtke te građani. Uh, Mr. Kale, dziękuję bardzo panie pośle. Uh, następny... Hvala vam zastupničke, zastupniče Kelly. Dolazimo u sljedećeg izvješća, dakle obrazloženje glasanja, a to je dakle humanitarno stanje u Jemenu. Eh, Andres Mamikins, e, Riječ ima zastupnik Mamikins. Hvala lijepo. Sukob u Jemenu nije popularan i nema puno mjesta u europskim medijima. To puno govori o našoj selektivnosti, sljepoći. Ona postoji u našim društvima. Problem postoji samo kada ga vidimo na televiziji ili u društvenim medijima. Ukoliko ne, onda problem u našim svijestima ne postoji. I dakle, onda se nitko ne mora uplitati u rješavanje ove situacije. Mnogi političari nisu iskreni kada je riječ e, o situaciji u Jemenu. Političke elite ne dižu glas protiv toga jer trguju sa Saudijskom Arabijom. A i mi smo evropljani odgovorni za ovaj sukob zato što i naša šutnja govori o tome na čijoj smo strani. Ovdje u parlamentu volimo kritizirati druge zemlje, ali ne i sebe. Ja sam podržao sve amandmane kluba GUE i zelenih vezano uz ovo, izvješće. Hvala vam. tym punkcie do wyjaśnienia głosowań. Dolazimo do posljednjeg izvješća a to je dakle statut i financiranje europskih političkih stranaka i zaklada. Mamy tutaj czworo zgłoszonych mówców. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Tibor San. Riječ ima zastupnik San u ime kluba SID, izvolite. Köszönöm szépen Hvala. Da, ja sam podržao ovo izvješće vezano uz statute i financiranje stranaka i zaklada Ja se također slažem da u ovom području postoje određeni nedostaci i da se moramo pozabaviti ovom uredbom. Ovdje se dakle bavimo i sudjelovanjem zastupnika u radu političkih stranaka i komisija bi s tim u vezi trebala izraditi prijedlog revizije. E, Hvala. Riječ ima zastupnica Šojdrova. Izvolite u ime kluba EPP. Hvala lijepa. Ja sam podržala tekst rezolucije o financiranju političkih stranaka i zaklada na europskoj razini. Smatram da je potrebno više transparentnosti demokraciji su potrebni slobodni građani. Mislim da rezovi u sustavu idu na ruku protuevropskih e, stranaka i zbog toga tražimo od komisije da revidira trenutno važeću uredbu. Ja sam posebice podržala načelo transparentnosti kada je riječ o uvjetima financiranja, sredstvima financiranja vezano u kontekstu ograničenja eh, veza između europskih zastupnika i određenih stranaka. Hvala lijepa. Imamo još dvoje zastupnika na popisu. Dajmo riječ zastupnici Ani Zaborskoj. Izvolite. Europski parlament eh, vo svojom uznesení Hvala vam. Parlament traži od komisije eh, da, da revidira uredbu koja govori o eh, financiranju stranaka i zaklada ja se s time tražim, slažem zato što smatram da je potrebno unijeti promjene u taj sustav. Međutim, jasne su mi strahovi manjih političkih stranaka s ovim u vezi. Za neke od njih eh, bi ove promjene imale strašne posljedice. Zato sam uvjerena da bi komisija i Europski parlament trebali pažljivo nastaviti s radom oprezno, a zastupnici Europskog parlamenta trebaju moći nadzirati ovaj postupak, biti aktivni, ne bismo smjeli čekati konačnu verziju teksta na koju, više ne možemo utjecati. U budućnosti stvari trebaju biti uređene na taj način da i male stranke mogu biti učinkovite u svom djelovanju i da nastave biti aktivne. Hvala. Posljednji govornik, zastupnik Škripek, izvolite. Hvala vam. Svakih nekoliko godina ovaj dom pokušava promijeniti pravila koje uređuju djelovanje političkih stranaka. Međutim, to nije dobro za stabilnu demokraciju u Europskoj uniji, to je moje mišljenje. Ovaj prijedlog da se podigne broj zastupnika koji mogu osnovati europsku stranu ne ide na ruku dijalogu koji je potreban između europskih institucija i građana Europske unije. To ostavlja dojam da trebate biti dio briselskog mjehura da biste postali njegovim dijelom. Ukoliko se ovo provede, onda više neće biti mjesta za inicijative od dna prema gore, a to su upravo inicijative koje su sada prijeko potrebne Europi. Ne samo to, nego nove i male stranke neće zausta će, će štetu u svom radu i nećemo se na uspješan način moći boriti protiv protuevropskih e, i ekstremnih stranaka. To doista nisu poruke koje bismo trebali slati našim građanima. Hvala lijepa. Hvala vam zastupniče. Zahvalio bih e, našim posljednjim zastupnicima koji su ostali u vječnici. Hvala suradnicima i hvala prevoditeljima. Doista mi je bila čast predsjedati ovom dijelom sjednice. Želim svima dobar tek. I, e, i sada proglašavam stanku do 15 sati.